Okay, I think we start, uh, I'm happy to see that we have Commissioner here, and that's not the first time. Poštovani kolege, molim vas da svi sjednemo. Evo, sa nama je povjerenica Bjenkovska. Ovo nije prvi puta da smo ju ugostili, već i prošle godine kada smo razgovarali o e, istoj temi. A sada se vraćamo na to pitanje. Posljednji puta smo imali doista plodonosnu raspravu i nadamo se da će e, to biti slučaj i ovoga puta. I kao uvod mogu reći da sam malo googlao e, poljske novine o povjerenici Bjenkovskoj i e, našao sam jedan jako lijepi citat. Nisam Yorkshireski terijer, ali još uvijek nisam ni bull terijer. Ja mislim da je to jako dobar opis. Dakle, s jedne strane nisam ona, nisam neka najfinija osoba, ali s druge strane nisam ni netko tko će vas maltretirati. Evo, gospođo Bjenkovska, povjerenica Bjenkovska, imate deset minuta, a nakon toga idemo na pitanja. Hvala lijepo po, e, predsjedatelju. Nadam se da ćete i vi smatrati da sam ja fina i pristojna. E, predsjedatelju, poštovani predsjedatelju, poštovani e, članovi, e, jako mi je drago da sam danas ovdje s vama na ovoj razmjeni gledišta. Veselim se vašem mišljenju o tome što mislite o dizel skandalu. Prije godinu dana ja sam vas obavijestila o napretku u provedbi uredbe. Također sam podnijela naše izvješće o aktivnostima koje su slijedile nakon preporuka i također sam vam proslijedila izvješće o državama članicama, odnosno što se događa na razini država članica. Vi znate da su oni jako važni akteri u ovoj drami. Dakle, Radili smo i surađivali smo veoma intenzivno od eh, prosinca 2015. godine i zacijelo ste primijetili da sam učinila najbolje što sam mogla da bi se nosila i da bismo se nosili sa posljedicama Dieselgate skandala. A mislim da je također jako važno spriječiti slične afere u budućnosti. Dakle, blisko smo surađivali s vama, s vijećem, Pokušali smo poboljšati regulatorni okvir za motorna vozila. Prošle godine smo također zabilježili napredak, mislim da to treba reći. No, naravno, postoji još uvijek pitanja, još uvijek problema koji su otvoreni i uvijek trebamo biti kritični prema sebi. Ja svakako smatram da, bi ja, da, da to treba svakako činiti. Ali u svakom slučaju sada imamo bolji sustav testiranja, E, zatim imamo nove postupke mjerenja emisija zahvaljujući RDE-u, znači ispitivanju u stvarnim uvjetima vožnje. A to se odnosi i na duplove, LTP i tako dalje. Zahvaljujući RDE-u, najnovija generacija dizel automobila koristi, e, dakle, ima emisiju od 20 do 16 mg po litri. E, to je veliki napredak u odnosu na brojke koje smo imali prije i svakako se radi o pipljivom rezultatu. Naravno, sada imamo i e, pitanje, važno pitanje presude Europskog suda o RDE-u čak i na vijeću za tržišno natjecanje ovog mjeseca. Ja ću, ja na vijeću reći kako ćemo, kako ćemo se zapravo nositi s tom odlukom Europskog suda. E, mi smo do sada pokrenuli osam postupaka zbog kršenja obveza, povećali smo transparentnost, e, zatim e, predlažemo da se poveća zaštita potrošača zahvaljujući zajedničkim postupkom tužbe, kolektivnim postupkom tužbe i također smo pokrenuli postupak ispitivanja sustava protiv zagađenja. Ja mislim da su to vidljivi i opipljivi koraci naprijed ali kao što rekoh još uvijek postoje problemi i ne smijemo se zaustaviti tu gdje smo stali. Želim samo citirati nedavno izvješće Europskog revizorskog suda. Naime, države članice nisu nametnule niti jednu sankciju europskim proizvođačima zbog kršenja propisa. To ne znači da sankcija neće biti one će biti, dakle sankcije će biti nametnute kao rezultat sudskog postupka, ali države članice nisu nametnule sankcije, nisu izreknule kazne proizvođačima. Zacijelo ste primijetili da smo prije godina pokrenuli platformu za opoziv i prosječna stopa opoziva se sa 72 povećala na 79, ali e, još sedam država, Bugarska, Hrvatska, Latvija, Malta, Poljska, Rumunjska, e, Malta, e, još uvijek imaju stopu opoziva ispod 60%. Dakle, to je još uvijek premalo. Još uvijek se ta stopa ne poboljšava dovoljno stopa povlačenja. Znači da šu, dakle imamo još 1,6 milijuna dizelskih automobila na našim cestama koji se moraju dovesti u stanje koje odgovara kriterijima. A to je uz sva ona vozila koja već sada jako puno zagađuju. Također, želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim parlamentu što je 1 milijun eura dodijelio um, eh, pilot projektu o takozvanom retrofittingu, odnosno nakrednom ograđivanju, ali eh, sada, ćemo se tim nastaviti još snažnije. Jer ja priznajem da postoji eh, promjena u pristupu država članica i u pristupu industrija, ali svakako nam je važnija, svakako nam je važna i potrebna veća predanost i država članica i naša industrija. U protivnom će svi naši napori biti uzaludni. Dakle, industrija također se mora aktivno angažirati i nju treba aktivno angažirati. Kao što sam rekla, to je prije svega u njihovu interesu u budućnosti. Ako žele zadržati konkurentan sektor u Europi, oni moraju biti puno više aktivno angažirani. E, kao što rekoh i ovdje vidimo napredak, to je neusporedivo sa onim što sam zatekla 2015. i 2016. godine, ali i dalje mislim da se puno toga može učiniti. Onda novi uređaj, novi uređaj se proizvode tehnologija proizvodi nove uređaje, ali industrija je još uvijek nesklona usvajanju elektromobilnosti, dakle nove mobilnosti, revolucije koje se tiče mobilnosti. No, naši novi e, standardi za CO2 su ih malo ubrzali u tome, ali kao što znate e, u ovom trenutku jako je malo automobilskih proizvođača uključeno u Europski savez takozvani European Battery Alliance, znači Europski savez koji se bavi izgradnjom akumulatora. Naime, ovaj projekt ima za cilj razviti jedan pravi vrijednosni lanac za akumulatore u Europi. I ja se nadam da europski proizvođači neće propustiti ovu priliku koja je pred njima. Jer mi ovom projektu namjeravamo dodijeliti jako puno sredstava. Za nas je to apsolutno nužno ako želimo i dalje razvijati tu vrstu mobilnosti. Kao što sam već rekla, mi moramo i kritično sagledavati ono što smo do sad učinili. Što se tiče presude općeg suda, koja je donesena prije dva mjeseca, 13. presunca. Naime, sud je rekao da je komisija eh, prevazišla svoje nadležnosti kada je usvojila eh, čimbenike sukladnosti u uredbi o emisijama u stvarnim uvjetima vožnja. Mi se naravno moramo prilagoditi toj presudi. Parlament naravno mora imati snažniju ulogu i na svu sreću svi smo manje više bili u ovoj prostoriji prije tri i po godine u parlamentu. Ja sam također bila tu s vama prije tri i po godine. I svi se sjećamo kakva je bila situacija. Sjećamo se onih, sjećamo se onih burnih rasprava i sjećamo se da je doista a situacija bila takva da smo morali hitno i brzo djelovati. Ja sam tada preuzela odgovornost za donošenje konkretnih koraka na sreću um, sud nije ispitivao i doveo u pitanje čimbenike sukladnosti kao takve. Dakle, presuda se odnosi samo na postupak. Dakle, danas imamo novi zakonodavni postupak, u, uh, to novi zakonodavni prijedlog u postupku suodlučivanja i zacijelo se sjećate da nam je sud dao samo godinu dana. Dakle, u normalno, u normalno vrijeme, u godina dana kada nemate izbora, to bi vam bilo dovoljno. Dovoljno da se zaključi i dovrši naš rad, ali u ovim okolnostima koje imamo, mislim da je godina dana vrlo kratak rok. Zato vas želim obavijestiti da e, komisija e, namjerava podnijeti žalbu na tu presudu. Naši pravni stručnjaci u komisiji kažu da postoji pravni temelj koji bi opravdao e, žalbu, ali ne želim da mi se krivo shvati. Moj fokus jest da se donese novi zakonodavni okvir, novi propisi na vrijeme i željela bih da u tom procesu parlament, da se čuje glas parlamenta. I moram biti poštena i reći da imamo samo godinu dana, da unutar tih godine dana imamo i izbore i da bi e, taj rok mogao biti problematičan. Na taj način e, ćemo utjecati e, na proizvodnju to jest, to će utjecati na proizvodnju milijuna automobila u Europskoj uniji od 24. veljače 2020. godine. Dakle, moglo bi doći do gubitka radnih mjesta, ali mislim da je to nešto na što smo se navikli. Ono što mene doista brine jest e, reakcija naših građana i društva. Vi, vi imate još više kontakta sa građanima, tako da bolje znate e, kako oni razmišljaju, iako i ja imamo kontakte. Oni će možda reći da je to, komis, da je to greška i e, da je, da je krivic, da da su krivi za to birokrati u Briselu, da su krivi što se situacija nije normalizirala. Ali mislim da je jako važno informirati građane i i bitno je da počnemo raditi na novim standardima za emisije. Naime, pripremne radnje za to su već počele. E, I u tom smislu rumunjsko predsjedništvo će organizirati konferenciju u Krajovi gdje ćemo e, definirati naš e, plan rada plan rada koji će se odnositi na čista vozila. Dakle, evo, pripremamo zakonodavne prijedloge i mi ćemo učiniti sve što možemo da prijedlozi budu na stolu. Ja ću učiniti sve što mogu dok god moj mandat traje i budite e, također obavište nečem se vrlo vjerojatno žaliti na tu presudu. I samo nekoliko e, riječi zaključno. Kao i uvijek, možete računati na mene, možete računati na ovu komisiju. Ali da bismo učinili stvarnu promjenu, potrebno je da države članice budu odgovorne, ali i automobilska industrija. Ja ću biti predana doslovce do posljednjeg dana svog mandata u ovoj komisiji. Ovo je vrlo vjerojatno posljednji puta da dolazim pred vas kao europska povjerenica i da vam se obraćam kao europska povjerenica. Još jedanput vam zahvaljujem. Bez vas mi ne bismo mogli raditi. Također, vi ste glasovali za čimbenike sukladnosti. Iako ste izrazili dvojbe vezano za postupak, ali ja vam mogu reći da drugčije se nije moglo to obaviti a, u ovoj brzini koja nam je bila nametnuta. Evo, hvala vam puno, veselim se vašim reakcijama, veselim se raspravi i vašim pitanjima. Hvala lijepo. A, idemo sada na prvi krug pitanja, dvije minute za naše govornike. najprije ćemo započeti sa EPP-om. Gospođa Koslih. Hvala lijepo, predsjedniče, prije svega povjerenice. Puno vam hvala na vašoj prezentaciji i hvala vam na vašoj predanosti kad je riječ o ovom dosjeu, ali i svim drugim dosijevima kojima se bavite. Od početka afere Dieselgate vi ste se pokazali jako angažiranim i Također ste pratili rad istražnog povjerenstva i pratili ste sve etape u rokovima koji su nam bili nametnuti. Rekli ste da je ostvaren napredak kako se ovakve neprihvatljive prijevare koje su se dogodile vezano za dizel motore ne bi ponovno dogodile. Ali ste isto tako rekli da postoji još jako puno toga što treba učiniti. Objasnili ste nam da je kontrola emisija sada osnažena zahvaljujući novim postupcima, dakle zahvaljujući tim dvama testovima i e, rekli ste da sada imamo europske propise koji su zahtjevnije, Ali treba reći da su te mjere usvojene e, jako brzo, u velikoj brzini zato što je to bilo nužno i hitno no, ta brzina je zakomplicirala posao proizvođačima. Njihovi proizvodni ciklusi su dugački i oni nisu imali vremena da prilagode vozila. Ja mislim da bismo se trebali malo riješiti onih ideja koje kažu da bismo trebali odbaciti, odbaciti benzin i okrenuti se samo dizelu ili obrnuto. A sada je pitanje sljedeće. Dakle, e, u rujnu 2018. godine e, prva etapa testa RDE je provedena. Možete li nam dati nešto više detalja o posljedicama i o rezultatima kada je riječ o prijevarama proizvođača? Jer vi kažete da još uvijek postoji softver koji omogućava takvu vrstu prijevare. Koji je prema vašem mišljenju učinak na hibridna vozila? Drugim riječima, možete li nam reći kako stojimo s tehnologijom sa, strane proizvođača i koji je stupan prilagodbe proizvođača novim postupcima i novim procedurama testova. Jeste li uspjeli, je li, možete li već početi mjeriti učinke tih novih, novih propisa? Hvala. Uh, Hvala lijepo. A sada riječ ima predstavnik SED-a, to je Katlin van um, Hvala lijepo i dobro, želim dobrodošlicu povjerenice. Malo je tužno čuti da e, ste posljednji put e, ovdje s nama, ali možda ćete se i vratiti. Ja sada neću puno govoriti o onome što se dogodilo u budućnosti, u prošlosti. Ja sam veoma ponosna na sve rezultate koje smo zajednički ostvarili. Ponosna sam na vrlo ambiciozno izvješće, ali moram reći da se slažem sa povjerenicom. Na razini država članica situacija je ponekad negativna, ponekad i dramatična, a nedostaju nam sredstva i mogućnosti da to promijenimo. Ali danas je povjerenica ovdje pa bih željela nešto o tome reći. Prije svega ja sam povjerenica razočarana da ćete podnijeti žalbu na presudu općeg suda. Ja nisam glasovala, želim biti jasna, naime nisam glasovala za te čimbenike sukladnosti jer već tada smo rekli da to nije demokratske. Naime, vi mijenjate pravila po putu vi dakle mijenjate pravila, demokratska pravila metodologijama koja je u potpunosti neprihvatljivo. Upravo je to sud zaključio i trebali biste se držati te presude. Dakle, povjerenice, vi ste jako dobro radili. Zadržite tu dobru sliku vašeg, vašeg prethodnog i minulog rada. Nemojte podnositi žalbu na presude. Možda bismo mogli E, doći, možda, bi, možda bi bilo dobro iznijeti prijedlog o Euro 7 e, i o, o čimbenicima sukladnosti. Vrlo vjerojatno sa novim prijedlogom imat ćete veliku podršku parlamenta. E, naime, uvijek je bila jedna od glavnih preokupacija ovog odbora da se prema potrošačima postupa pošteno. Sada imamo jednu situaciju da u Njemačkoj imamo novca koji je na raspolaganju za Njemce, za automobile koji su kupljeni u Njemačkoj, koji će primijeniti eh, takozvani retrofitting, dakle ne samo software već i hardware, E, ili da jednostavno kupe novi automobil i dobiju subvencije za to e, i da na neki način raščiste i pročiste flotu, što jest odgovornost automobilske industrije, ali zašto povjerenice e, drugi građani iz drugih država članica nemaju na to pravo? Zašto ne, pročistimo flotu u drugim državama članicama gdje također zrak, je također zrak zagađen i gdje bi također automobilski proizvođači trebali osigurati da građani imaju e, čisti zrak i prilagoditi svoje softvere e, testovima koji su potrebni. Dakle, jako je važno e, da se svi potrošači i svi građani u EU tretiraju na ravnopravan način. Ecar Mark Demesmaker. Hvala. Povjerenice, dobrodošli na odbor i hvala vam puno što ste toliko truda uložili. Kathleen von Bremt je predsjedala povjerenstvom emisije. Ja sam bio jedan od potpredsjednika, tako da smo pomno pratili ovo. Rekli ste da Dieselgate još nije završio i mislim da ste u tom u potpunosti u pravu. Rekao bih par stvari i postavio par pitanja. Prije svega, presuda Europskog suda pomenuli ste to, postoji mogućnost da se tu žali, što je i namjera. Ali mislim da bi se time možda jedan loš pokazatelj, signal poslao prema van, pred nama su izbori, rad će nam biti prekinut, neki od nas će se vratiti, neki neće. Tako da bismo željeli, ukoliko će to biti potrebno, moći čim završi izbori odmah nastaviti raditi s ovim. A drugo, Europski revizorski sud, spomenuli ste i njega, odnosno njihov dokument, sažetak koji smo dobili, ne čini se da je to osobito razrađeno. I tu bih još rekao sljedeće. Najveći izazov je u tome da tržišne kontrole odgovaraju svoje svrsi kao i njihova provedba u državama članicama. A isto tako imamo laboratorijska testiranja koja će pružiti novu fleksibilnost proizvođačima da smanje razinu emisija, a proizvođači istodobno trebaju sami provoditi testiranje stvarnih emisija RDE kao i emisija NOx, odnosno dušikovih oksida. Testiranja bi trebalo provoditi i treće strane istodobno, ali moramo se pobrinuti da ograničimo troškove koji proizlaze na temelju RDE i isto tako VLTP testiranja svjetskog postupka ispitivanja za laka vozila. Kako ćete se suočiti s tim izazovima? suradnje s državama članicama ste rekli da se može poboljšati, da nije optimalna trenutno, pa što ćemo učiniti na tu temu i kako ćete se uhvatiti u koštac s tim problemom. Jer države članice doista trebaju tu biti uključene. Dakle, što se tiče ispitivanja sukladnosti direktive za kvalitetu zraka, to smo očekivali prema kraju godine vaša glavna uprava Envi je također tu uključena. A, eto ga, ja kao bivši novinar uvijek nekako pokušavam dobiti neku perspektivu iznutra i vidjeti kako se stvari razvijaju. Alde, Herbert Jan Gebrandi. Hvala predsjedatelju, hvala povjerenice što ste danas ovdje. Moje prvo pitanje je možda više postupovno i međuinstitucijsko, a to je da me donekle iznenadilo da je službena reakcija na e, rad prvog istražnog povjerenstva u deset godina u Europskom parlamentu bila u obliku gotovo jednog osobnog pisma bivšem predsjedatelju Emisa, a ne od strane predsjednika komisije predsjedniku parlamenta. To nije jedino što me iznenadilo također, me začudilo da je komisija reagirala, odgovorila samo na preporuke politika, a ne i na zaključke. I najsnažniji rezultati našeg e, odbora EMIS su zapravo bili upravo u tim zaključcima na koje nismo dobili nikakvu reakciju od komisije. Također sam bio iznenađen u tome što ste svojim odgovorima na nekoliko mjesta odgovorili ne možemo odgovoriti jer su određena pitanja pravo predsjednika komisije. To je meni malo čudno. Po meni komisija je tijelo gdje je važna kolektivna politička odgovornost, pa me zanima kako možete ne odgovoriti na određene točke, jer je to pravo koje zadržava predsjednik komisije. Ja sam mislio da će to biti službeni odgovor komisije. Dakle, moje je pitanje tko će dati svoju reakciju na zaključke EMISA, da li je to neko vaše osobno mišljenje ili je to komisija i kada možemo očekivati preostale odgovore predsjednika komisije. Isto možda se može reći i na ovaj priziv na sudsku odluku, ili to vaša osobna odluka ili to dolazi iz nekih drugih struktura unutar komisije. Drugo pitanje tiče se osnovnog pitanja kojim se još uvijek bavimo. Da, i vi i mi smo naporno radili na tome da se uvede novo zakonodavstvo. Ja sam vrlo ponosan na taj zajednički rad, no osnovni problem s kojim se još uvijek suočavamo je da trebamo zapravo počistiti taj nered milijuna automobila, što još nije učinjeno, i nije učinjeno na jedan dosljedan europski način. To se prepušta državama članicama. Tako da Njemačka organizira svoj Diesel Summit, možda će dati novce ljudima koji imaju prijevarna vozila, ta, taj auto pak može biti izvezen u neke druge europske zemlje, bit će godinama još na cesti. Tako da gdje je tu europski pristup? Znam da je komisija tu možda pravno govoreći ograničena u tome da preuzme vodstvo, ali politički je mnogo lakše to učiniti. I tu sam također od predsjednika komisije očekivao da se tim najvećim industrijskim skandalom u proteklih nekoliko desetljeća u Europskoj uniji i da njegov pristup bude proaktivan, a to je potpuno izostalo. Molim vas vašu reakciju na to. Hvala, prelazimo na zelene. Bas Hvala predsjedatelju. Hvala povjerenice. da možemo reći da su malo marginalni, nazovimo to tako, odgovori koje smo do sada dobili na svoje zaključke i preporuke, pa bi mene doista zanimali bili daljni komentari na naše zaključke, jer su oni bili prilično konkretni e, i malo optužujući naspram komisije, pa bismo tu očekivali neke ozbiljne reakcije, a ne samo da se spominje buduće zakonodavstvo. Želimo nešto naučiti iz ovoga. To je jedno. Najvažnije dva dizelska vozila koje dalje onečišćuju, koje su i dalje na cestama. Spomenuli ste 1,6 milijuna, znamo da postoje čak i neke brojke koje govore više od 40 milijuna. Zanima me odakle vama brojka. Da li se ponovno vraćamo na to da se radi samo o Volkswagenu, jer znamo da postoje mnogo više automobila na cestama koja su koji su također varali Pa me zanima gledamo li opet samo taj nekakav rubni dio, a ne cijelu sliku. Ovdje što je važno je vodstvo komisije. Vi možete preporučiti smjernice što zemlje mogu učiniti kako bi popravile trenutne svoje aktivnosti na opozivu i naknadnom opremanju vozila. To jest nacionalna nadležnost, ali vi možete izdati smjernice. Da je to prioritet vaše komisije, učinili biste to, usmjerili biste zemlje u nekom smjeru. Zemlje to naravno mogu ignorirati, ali komisija bi tada barem svoj posao odradila. Ovako, krijući se iza toga, jednostavno svojim građanima govorite da nikome nije stalo, a to je loše. Što me dovodi do sudskog slučaja i presude, me podsjeća na jedan nizozemski slučaj vezan u zaštitu okoliša gdje je nizozemska vlada rekla poštovat ćemo presudu, ali istodobno ćemo ići protiv nje, jer pravno E, želimo inzistirati na onome što želimo, ali ćemo svakako nešto tu poboljšati. I to je upravo što, što vi pokušavate reći. Mogu reći kako je to u Nizozemskoj završilo. Išli su protiv te presude, žalili se, ponovno izgubili, a nisu ništa učinili vezano uz sadržaj presude. Tako da se bojim da i ovdje idemo u tom smjeru, da samo neki pravni prigovor dajete, protivite se tome, a što ćete zapravo učiniti? I bit ću ovdje vrlo jasno, rekli ste da biste željeli iznijeti jedan prijedlog Zanima me kakav prijedlog, jer neka to bude jasno, meni to ne treba. Sud je rekao, ukoliko želite sniziti standarde koje smo dogovorili 2009. morate za to ići kroz običajnu normalnu proceduru. No mi smo prigovorili tome, izgubili smo, ali smo prigovorili i ne treba nam novo zakonodavstvo. Samo želimo zadržati trenutne postojeće standarde. Dakle, ne implicira li ovo da ćete zapravo iznijeti neki zakonski prijedlog za oslabljivanje standarda koje smo dogovorili 2009. I mene zanima kakav bi to bio pokazatelj europskim građanima gdje pokušavate oslabiti standarde za zaštitu kakvoće zraka u Europi. Da li je to što smjerate? Hvala, Gue, Katrina Konečna. Hvala. Zahvalila bih povjerenici na uvodu i jučer, kasno na večer ili možda danas rano jutro, rekli ste da je Europski parlament se dogovorio oko regulative koja će postaviti standarde za nova teška gospodarska vozila i time je finaliziran novi okvir smanjenja emisije CO2 na svim vozilima, uključujući i onima s alternativnim pogonom. Tu se naglašava dakle, nadzor i praćenje emisije kako do dieselgate ili nečeg poput toga više ne bi došlo. I dobro znamo koliko se dugo time bavimo i da tako nešto nije dostatno samo po sebi. Cijela industrija se kreće ka električnoj mobilnosti i drugim alternativnim pogonom, tako da taj paket čiste mobilnosti već smo naglasili da moramo analizirati cjelokupni životni ciklus vozila kako bismo mogli uspostaviti ravnotežu na tržištu. Europska komisija morala bi se pobrinuti da se ovakva situacija više ne ponovi. Dakle, situacija sa prvim generacijom biogoriva. Dakle, zanima nas kakve emisije koliko vozila se može proizvesti sa alternativnim pogodom, uključujući i struju s obzirom da nas zanima životni ciklus od početka do kraja. Električna mobilnost je sjajna, ali sami ste rekli, dakle, proizvodnja i uklanjanje, odnosno zbrinjavanje akumulatora, to su situacije s kojima se još nismo uhvatili u koštaci. za sada se čini da sve samo negativne stvari vezane uz električnu mobilnost jednostavno previđamo i prebacujemo te probleme trećim zemljama. Ne smijemo dopustiti da se ovakva situacija ponovi s primjerice palminim uljem. Europljani ne mogu koristiti čista vozila dok ostatak svijeta zbog toga pati. Što dakle planirate u Europskoj komisiji učiniti ukoliko se analizira cjelokupne životne cikluse novih vozila i što Europska komisija planira učiniti u smislu konkretnih koraka. Dakle, moje pitanje imamo jedan problem s jedne strane, ali isto tako pojavljuju se tu drugi problemi kojih je previše da ih se ne bi rješavalo. Hvala FDD Lenorevi. Hvala. Lijep pozdrav povjerenici. Danas vodimo važnu raspravu jer nalazimo se u Europskom parlamentu mislim da se svi kolege slažu da nisu osobito zadovoljni sa poslom koji je do sada komisija odradila. I to tumačenje je potkrepljeno dokumentima koje danas imamo pred sobom, to je presuda suda s jedne strane, s druge strane izvješće Europskog revizorskog suda. I oba ta dokumenta nam pokazuju da je Europski parlament cijelo vrijeme bio u pravu kada je branio svoje vrlo jasno stajalište. Ono se tiče faktora sukladnosti. I ja sam se borila za to da se ovaj faktor ne unese, jer zapravo on nije ništa osobito učinio, osim što je omogućio proizvođačima da nastave emitirati Mm, više razine emisija nego što im je prije europsko zakonodavstvo omogućavalo. Danas se nalazimo u ovoj situaciji kako se nalazimo i rekla bih da što se tiče izvješća revizorskog suda koji spominje nedostatke vezano uz zakonodavstvo, vezano uz emisije, kategorije koje se nisu pokazale dostatnima za doista smanjiti emisije plinova su ovdje uključene u to izvješće, pa me zanima što planirate napraviti s obzirom na nedostatak informacija o vozilima koja su još uvijek na cestama, a koja su trebala biti opozvana, još uvijek jednostavno nemamo čistu sliku o toj situaciji. A istodobno imamo i velik problem pred sobom koji moramo riješiti još je tu jedna stvar koja se tiče naknadnog opremanja ili nadogradnje vozila uz opozive vozila. Tu mislim na dobrovoljne sisteme kao što postoji u mojoj zemlji, dakle sistem dobrovoljnog opoziva vozila, a nema nikakve homogenosti tu na europskoj razini. Niti što se softvera tiče, niti što se hardvera tiče. Dakle, povjerenice postoje kakve inicijative kako bi se nadogradilo ta vozila koja su još uvijek na cestama. Hoće li se išta učiniti da se pobrinemo da ona budu dovedena u sukladnost? Hvala. U ime NF-a nemamo nikoga pa se možemo vratiti komisiji. Eto, ni ovdje nemamo baš jorkširskih terijera, više je bull terijera, no to je njihova zadaća. Izvolite, gospođo povjerenice. Hvala. Hvala na svim pitanjima i komentarima. Stvari se uvijek mogu učiniti bolje, ali na temelju vaših intervencija nadam se da sam dobro shvatila da smo tijekom proteklih tri i pol godina odradili dobar posao. U više navrata rekla sam, nažalost, da nam je Dieselgate pomogao da se pokrenemo, jer suprotno i sami ste vidjeli, osobito kada se radi o industriji, do tako nečega se nažalost ne bi moglo doći toliko brzo, ne bi se to tako brzo dogodilo. Dakle, tek nekoliko ovako općih napomena. Na temelju mojih sastanaka sa predstavnicima industrije, prvih godinu dvije bili su vrlo oštri, a zatim su promijenili pristup jer su vidjeli da se i društva mijenjaju. Da društvo želi da oni promijene svoj pristup, svoje politike u smjeru čišćih vozila, i čišće proizvodnje. Osobno ne vjerujem da europska industrija toliko dugo nije bila svjesna da se moraju promijeniti. Ali jednostavno su išli niz vodu i jednostavno planovi udio čistih vozila u proizvodnji se jednostavno ne može promijeniti od danas do sutra, a to se dogodilo i u europskoj automobilskoj industriji. Što se ovog našeg priziva tiče, to je odluka komisije odgovor na pitanje gospodina Herbrandije. Svako pismo koje ja potpišem službena reakcija komisije. Kao što je ovo bila službena reakcija komisije Europskom parlamentu, predsjedniku odbora EMIS i svima drugima. No odluka kolegija povjerenika je također bila ta da se ide na priziv. I tu bih jednu stvar željela razjasniti. Želim i dat ću sve od sebe da tijekom ove godine se provede željeno zakonodavstvo. Ako to bude na vrijeme, tada možemo povući priziv. I na to se ja obvezujem ako ću još biti prisutna. Dakle, taj priziv možemo uvijek povući, ali zateći ćemo se u vrlo teškoj situaciji, osobito ove godine kada imamo vremena samo do kraja veljače sljedeće godine. Jer ako se zateknemo u situaciji gdje nemamo zakonodavstvo koje je usvojeno kroz redovni postupak, mogu reći u ime komisije da će rješenje broj 1 biti novo zakonodavstvo ali morate imati na umu da je ovo teška godina i od sredine svibnja nekoliko nadolazećih mjeseci. Jednostavno može biti da će nam nedostajati nekoliko mjeseca, mjeseci ove godine da se cijelokupni rad dovrši. Ne znamo kako će situacija izgledati u novom sazivu, tako da moramo vidjeti što će se dogoditi. Što se tiče rezultata prvih RDE testiranja, vrlo su pozitivni. Sva vozila koja su neovisno testirana sukladna su. I tu bih dodala još jer postavljeno je pitanje kakav će biti taj zakonodavni prijedlog. Dakle, ponovno ćemo iskoristiti 2.1, 1.43 iste faktore sukladnosti, ništa više, ništa manje. Ali također bih rekla da smo i proveli godišnju reviziju tehničkih strana ovoga i došli smo na 1,43, dakle nižu tehničku e, marginu koja zamijenja 1,5 i tu nastavljamo ove godine isto tako zajedno sa drc naš pokušaj da do kraja ove godine se ovdje rad dovrši i posvećeni smo onome što smo rekli parlamentu da do 2023. želimo zatvoriti tu tehničku maržu sa 1 i tu bih rekla da idemo u dobrom smjeru. Novi režim homologacije. Već se pripremamo za to. U kontaktu smo s državama članicama. Prvi sastanak u ožujku će biti održan. Jedan tehnički sastanak. Tako da i na tome radimo. Mislim da ćemo i tijekom ove godine uspjeti još nekoliko sastanaka održati. Važno je naglasiti da se ne radi o Njemcima, već o ljudima s boravištem u Njemačkoj koji će dobiti ta dodatna sredstva za kupovinu čišćih vozila. I moram reći od samog početka broj država članica koje žele surađivati s nama i koje sjećaju da imaju odgovornost raste ali svakako nije dostatan, nije zadovoljavajuć, moram reći da još uvijek s nekim državama članicama nemamo dobar kontakt. Naravno nije tu uloga komisije mi ćemo usmjeravati ovu raspravu huge responsibility of the members, a uh, responsibility of the member states and responsibility. Dakle, države moraju biti odgovorne svo, za svoje građane, jer bolje od mene znate da najprljavi automobili u Europi su u onim dijelovima Europe gdje je najlošija kvaliteta zraka. To je zapravo odgovornost država članica. Ne moram vam reći da nemam naravno dovoljno dobre odgovore od tih država članica. A što se tiče političkog vodstva, ja mislim da e, ova konferencija u kraju koja će se držati za mjesec dana, nadam se da će biti dobra prilika, e, pravo vrijeme da se e, e, pokaže to vodstvo. Jer kao što znate, mi redovito vodimo dijalog sa državama članicama. Imamo rasprave za Okolnom stolom o dizelu, to su vrlo tehničke rasprave i na e, temelju povratnih informacija iz države članice komisija zapravo onda gradi e, elemente tog vodstva e, u kojem su i konkretne mjere koje se mogu primijeniti da se vrlo brzo poboljša situacija i da se osigura da u budućnosti e, više nema dizela. Dakle, naš plan je da podržimo e, taj plan e, kako će dalje na toj konferenciji koja će se za mjesec dana održati Kravi. Ja sam pokušala organizirati i barem jednom takav sastanak na vrhu, odgovor, bar države članice baš nisu jako dobro na to odgovorile, ali mislim da za vrijeme e, ovog e, predsjedništva, predsjedanja, da ćemo moći ipak odobriti ovaj plan e, budućeg djelovanja. Eh, eh, eh, Što se tiče smjernica, možda nešto i o tome treba reći, jer već smo o tome raspravljali. Imamo smjernice, ali to će biti jedan od elemenata za izradu tog plana za budućnost. Naravno, mi svi znamo da je broj koji sam spomenula 1,6 milijuna, to je broj novih e, Volkswagen automobila koji se moraju povući i u njima se moraju e, promijeniti dijelovi. E, dakle, ja sam rekla u svom govoru, to je plus, osim onih milijuna automobila koji su našim cestama, koji su zapravo prljavi automobili. To je svakako problem, odnosno tema za komisiju, za parlament, ali istovremeno to je ogreman, važan problem i za države članice i za njihove vlade. I moram vam ponovo reći, neke države članice nisu ozbiljno shvatile tu odgovornost. E, postoje, postoje dijelovi Europe, područja Europi, gdje je broj prljavih automobila puno veći nego u nekim drugim dijelovima ali nadam se da nakon onoga što smo e, e, e, prikupili, postigli, dakle tipne odobrenja LTP, nove emisije CO2 za kamione koje su nedavno dobrile. Dakle, sve to zajedno, sve to nadopunjeno sa pravilnim pristupom proizvođača automobila i naravno sa pravim pristupom svih nas, a ne da samo govorimo da ćemo izgubiti radna mjesta u toj industriji. Upravo obratno, mi ćemo cijelu industriju izgubiti ako nećemo pravilno je razvijati. Mora biti inovativna, održiva, e, čista, moramo imati čiste automobile, čista zrak u Europi, e, bolje kvalitete. Dakle, ako nećemo sve te elemente imati zajedno, jako će teško ići naprijed. No, ipak idemo naprijed. I E, vi ste to priznali, to je e, dio i vašeg mandata i ja mislim da je to vrlo važan dio vašeg e, posla ovdje u Europskom parlamentu. Hvala gospođo povjerenice, a sada idemo na drugi krug, počinjemo sa EPP-om. Na mojem popisu ne vidim da neki član zastupnik iz EPP-a traži riječ. Mislim eh, da je Jens ovdje, onda možemo malo duže govoriti. Hvala, hvala lijepa eh, što ste mi evo dali riječ eh, tako ljubazno povjerenice. Da, rasprave se često okreću prema prošlosti. Gledamo što se dogodilo, ali mi moramo gledati u budućnost. Slažem se s vama, povjerenice, da moramo razmišljati na održiv način u odnosu na emisije. Moramo razmišljati o inovacijama, konkurentnosti, cijele industrije. E, vaše, vaše izjave ste rekli E, da se industrija treba e, pomaknuti, da se radi se tu o pokretljivosti, mobilnosti. E, govorite o tome kako se zapravo ne ostvaruje tu napredak. Političari gledaju u stvarnost i ministar gospodarstva u Njemačkoj spreman je dati 1,7 milijardi za proizvodnju električnih automobila. Dakle, to se ipak nije dogodilo. Dakle, dogovorili smo se za pragove za e, kamione i automobile. E, e, jako smo ambiciozni, osobito kod automobila, no imamo samo četiri električna vozila. To nije tehnološki neutralno. Uvijek sam to kritizirao povjerenice, e, dobit ćete e, od nas e, obavijest ako ćemo tome glasati u ožiku. Ako želimo neutralnost, moramo imati alternativna goriva. Želite inovaciju? povjerenice, ako to želite, morate to isporučiti, kao, morate imati takve rezultate. Na, na kraju krajeva čini se da smo zamijenili prljavi dizel za nešto još prljavi. Ako to tako na kraju ispadne, onda smo svi gubitnici. Nadam se da imate nešto e, što vam je sada na redu e, da, da, da to donesete, možete mi dati datum, ja ću to staviti u svoj kalendar i vidjet ću da li ste doista do tog datuma i isporučili to što ste rekli da ćete napraviti. Sada iz SID-a, jedna i pol minute, izvolite, hvala želim biti siguran da ste to tako kako sam shvatio. Imamo naš istražni odbor, EMIS, koji je izričito rekao e, da tehnički odbor za motorna vozila ne može promijeniti e, tu odluku. E, imate predmet pred Europskim sudom, tužitelji su gradovi i i Europski sud je rekao da komisija nema ovlast da mijenja E, e, nema ovlasti mijenjati te, e, vrijednosti za emisije. Dakle, rekli ste da sud nije napao načelo čimbenika sukladnosti, ali to upravo to tu piše. Kako ćete inače tumačiti? Komisija nije imala ovlast da zamjenjuje Euro 6 emisije za nove testove emisija. E, Ulošući e, e, žalbu dok se donosi novi zakon, umjesto da se donese novi delegirani akt da se riješite starog delegiranog auta za koji je sud rekao da je nezakonit, umjesto takvog izravnog procesa jednostavnog i brzog vi sada predlažete novi zakon su e, odluku e, koja će jako dugo tražiti i to e, za vrijeme ulaganja žalbe. Dakle, jedina svrha takvog zakonodavstva bi bilo slabiti ciljeve. nema nikakve druge svrhe takvog zakonodavstva jer kažete snizit ćemo ciljeve u odnosu na čimbenik sukladnosti i, i onda ćemo odustati od žalbe. Dakle, e, najrazumnije krenuti putem delegiranog akta, a to je prava stvar u duhu presude Europskog suda, a drugo, i vi stvarno mislite da će ovaj parlament donijeti zakon da se snize e, ciljevi emisija s obzirom na sve što smo rekli o ovom pitanju, ja stvarno ne, ne, razumijem. Ja, se stvarno nadam da sam krivo shvatio, jer ovo što ste mi rekli mi stvarno jako čudno zvuči. Hvala. A sad idemo na ECR. Mark, jedna minuta, izvolite. Dobro, onda idemo na drugo pitanje SED-a. Jedna i pol minuta. Hvala povjerenice što ste nam se danas pridružili. Ja ću se e, također osvrnuti na presudu. Sud Europske unije iz prosinca. Naime, predmet e, su, odnosno tužbu su podnijeli gradovi Pariz, Madrid, Brisel. Dakle, to su gradovi koji su i tekako suočeni s problemom onečišćenja u gradovima i jako su zabrinuti a, e, tim čimbenikom sukladnosti koji e, zapravo nije prihvatljiv ako, stavite brojku 1,4 ili nešto, to nije nešto što će riješiti problem, a građani će i dalje biti pogođeni ovim teškim onečišćenjem. Vi sada kažete da se društvo mijenja. Da, društvo se mijenja, a, ali ja ne shvaćam zbog čega mi, europske institucije, ne poštujemo norme koje smo sami definirali tim čimbenikom sukladnosti. Zar je potrebno ponovno čekati planove rada, planove za budućnost, pregovore i tako dalje. Zar naši građani to doslovce ponovno moraju čekati, umjesto da se jednostavno svi drže pravila. Dakle, moramo voditi računa o situaciji kvalitete zraka u Europi. Ta situacija se ne poboljšava i doista je jako važno da poduzimamo odgovorne mjere u tom smislu. Imam jedno pitanje koje se odnose na taj tehnički odbor za motorna vozila Puno smo radili na tome u istražnom odboru i doista smo zaključili da taj odbor, njemu nedostaje transparentnost. Što je sada sa radom na normi Euro 7? Nemamo nikakve reakcije, nikakve informacije o tome kako napreduje rad na tome. I nema uopće nikakve sigurnosti da se neće dogoditi isto kao ono što i sa čimljenikom sukladnosti jedan. Dakle, Znači li to da ćemo tek za četiri godine dobiti odgovore na to pitanje? A znamo da se o tom pitanju razgovara već nekoliko godina unatrag. Hvala lijepa, gospođa. A sada idemo na Alde. Zastupnik Hvala, predsjedavajući. Bojim se da povjerenica nije me u cijelosti uvjerila svojim odgovorima u prvom krugu. Ako e, je odgovor komisije, e, odgovor kolektivne komisije, onda kolektivna komisija ne uključuje predsjednika komisije, jer vi jasno kažete u svom odgovoru da ne možete odgovoriti na određena pitanja zato što su to pitanja u nadležnosti predsjednika komisije. Ako je on dio kolektivnog odgovora, onda prerogativi predsjednika komisije isto tako su dio e, te, tog odgovora komisije. Dakle, ponavljam, e, je li to službeni odgovor? I zašto e, ona pitanja koja su u okviru nadležnosti predsjednika komisije, zašto nisu dio odgovora komisije? Ja zapravo još uvijek ne shvaćam. A druga stvar koju želim reći o tome da se treba e, e, e, riješiti ovih automobila koji se, koji se još uvijek voze okolo. To je glavni problem i revizijskog suda. To je glavni problem. To treba riješiti. Što se tiče sastanka u Ožujku, koliko znam to će biti tehnički sastanak, ne pravi politički sastanak, to svakako neće biti dovoljno. Ja želim da komisija predvodi, da bude predvodnik ako je potrebno i na razini predsjednika komisije. Ako on ima vremena baviti se sa ljetnim i zimskim vremenom, onda svakako ima vremena baviti se i sa e, pitanjima koja e, utječu na 500 e, milijuna ljudi i njihovo osobno zdravlje. Zašto on osobno u ovom ne sudjeluje? Zašto ne organizira veliki sastanak na vrhu o tome kako da se riješimo prljavih dizelskih automobila? da se dobije ažurirani i software i hardware na jedinstven način u Europi, a ne samo na temelju nekakvih pozitivnih ideja pojedinih ministara u našim državama članicama. Ja mislim da naši građani e, zaslužuju puno više od onoga što nam vi sada dajete. Hvala. Možda ćete dobiti sad zimskog vremena da to organizirate. E, FDD je na popisu za drugi krug, a mi smo e, pristojni ljudi. Eleonora, e, evo, izvolite Eleonora, dajmo vam riječ. Hvala lijepa. Mogu li samo postaviti vam vrlo kratko pitanje? E, što se tiče Italije, ono- iz onoga što ja znamo, Volkswagen i druge e, marke e, čini se da nemaju ažurne podatke. Imate li vi ažurnije podatke u pogledu tih vozila? Imamo još jedno pitanje. Što vi mislite o postignutom sporazumu između i EIB-a i Volkswagena. E, tu govorim o sažetku izvješća Olafa o 400 milijuna e, e, koji nisu bili upotrebljeni za proizvodnju čiste tehnologije, nego vjerojatno za izmišljanje tih drugih sprava. E, ovaj sporazum koji je e, postignut između EIB-a i Volkswagena od 10 milijuna za okolišne projekte, projekte za održanje održivosti, ja imam svoje dvojbe o tome što vi mislite o tome? Evo, to je bio drugi krug i sada idemo ponovo e, čuti povjerenicu. Povjerenici, izvolite. Možda ću ponovo početi sa presudom suda. Sigurno sam ono što sada govorim. U presadi se radilo o postupku, a ne o sadržaju. To je pravni problem, a ne problem e, merituma, e, e, to nije bilo o čimbeniku sukladnosti. Radilo se o postupovnom pitanju parlament ova i budući radit će na novom prijedlogu zato što je Europski sud e, e, rekao da delegirani akt nije način e, i zato moramo predložiti novi zakonodavni akt. Zakonodavni prijedlog moramo izraditi i zato sam i dala svoje objašnjenje prije. Mogu vam možda e, dati kratko pravno mišljenje o tome, ali u to sam 100% sigurna da e, se e, da je presuda rekla da ne treba da delegirani akt da treba novi postupak provesti naravno suodlučivanja i ono što vam također žele reći vidjet ćete dobit ćete novi prijedlog za za nekoliko tjedana u kratkom roku. Imat ćemo istnu osnovu. Tu se radilo o postupku, o postupovnom pitanju, a ne sadržajnom, ne meritumu. U to sam jako sigurna. Što se tiče tehničke neutralnosti, što se tiče komisije mene, uvijek e, govorimo o e, automobilima nultih emisija. Ne samo o električnim e, automobilima, nego svima onima koji imaju nula emisija. Dakle, govorimo o automobilima nultih emisija. Svim, svim automobilima. Hibridnim, električnim, automatskim, hidrogenim E, kao e, e, strateška vrijednost u Europi i naravno za ovaj vrijednostni lanac dopuštamo puno državnih potpora. Na tome radimo. Mi znamo da konkurenti na globalnoj razini, naši konkurenti na globalnoj razini vrlo brzo idu prema uglavnom električnim automobilima, ali ne samo električnim automobilima i kao što sam već rekla, ako naša industrija neće biti puno brža nego što je bila do sada e, u odgovoru na ovo, e, imat ćemo problem i sa radnim mjestima i općenito govoreći sa konkurentnošću i uopće sa prisutnošću e, ove industrije u Europi. Što se tiče E, e, povlačenja automobila, to je bilo pitanje povlačenja automobila u Italiji, kao što sam već rekla. E, imamo već godinu dana novu internetsku stranicu koja se ažurira na dnevnoj osnovi i Imamo gotovo svakodnevne nove podatke e, svake, iz svake države članice o povlačenju automobila. Ne znam brojke za Italiju sad, ali to možete, ih vrlo lako tamo naći. Možemo vam reći, i imam ih, možemo zapravo poslati. Što se tiče zamka EIB-a, e Volkswagenu, to smo vrlo temeljito provjerili i nismo pronašli ništa pogrešno u tom procesu. Nikakve povrede procesa. Tako nemamo nikakvu osnovu da na to reagiramo. Mislim da je to to. Euro 5. Ako predložimo euro 5, oprostite, e, tu mi piše 7, a čitam 5, oprostite. To će biti naravno suodlučivanje. Europski parlament će biti u cijelosti propisno obaviješten počelo rad na tome prošle godine. Trebali smo ispitati obuhvat novog zakonodavstva. Možda ćemo e, još za vrijeme ovog mandata i ove godine e, e, vidjeti prijedlog i naravno radit ćemo to u okviru sljedećeg mandata parlamenta. Hvala. Hvala. Ako sam propustila neko pitanje, provjerit ćemo pa ću naravno nastojati dati vam ili pisani odgovor. A možda bi bilo dobro i da vam kažem sljedeće. Znam da napamet znate sve ovo što ovdje stoji, ali ovo je jedna vrlo zgodna brošura i vrlo zgodan način e, i zgodan pregled onoga što smo zajednički učinili u posljednje tri i pol godine. Hvala. Gospođa Van Brent nije vezano za sadržaj, ali imam zapravo jedan zahtjev, jednu molbu. Postoji velika razlika između onoga između stajališta članova parlamenta o presudi, o presudi suda. Ne možete odvojiti metodologiju od sadržaja. Jako je važno da dobijemo briefing o vašem stajalištu, o vašem tumačenju presude suda i o vašem o vašim prijedlozima za eventualne izmjene. Molim vas imajte na umu da ako budete predlagali novu direktivu koja će donositi nove čimbenike sukladnosti, ako će to biti nova direktiva, vi nećete dobiti podršku parlamenta. Ako je to posljednja stvar, možda je to posljednja stvar koju mi možemo učiniti u ovom sazivu prije prije izbora. Možda bismo mogli objaviti neku vrstu neslužbenog dokumenta, non-papera, kako vi to već zovete. Što prije, to bolje. To bi bilo od velike pomoći. Recimo sljedeći tjedan. Neće baš moći sljedeći tjedan, ali jako je važno da se pripremimo za sljedeći saziv jer ćemo se time baviti na odmah na početku sljedećeg saziva. Morat ćemo riješiti taj problem. Ono što vam mogu obećati jeste da ćete to dobiti u naredne tri dana. Odnosno, u naredne tri dana dobit ćete pravno analizu a, o tome što zapravo stoji u presudi i kako pretumačiti tu presudu. I ovo je vrlo vjerojatno posljednji sastanak ovog odbora, a zajednički sastanak i možda ne bi bilo še sastati se s nekima od vas naknadno kako bismo vidjeli koji su nam sljedeći koreci jer vremena doista imamo malo. Uskoro ćemo imati novi parlament, a se novim parlamentom treba početi raditi doslovce od prvog dana. Hvala lijepa povjerenice Bjankovska. Mislim da bi nam pravna analiza bila od velike koristi. jer vrlo često odvjetnici se usredotoče ili na proces ili na sadržaj i tu mišljenja mogu biti veoma različita. Evo, ja vam još jedan put zahvaljujem i nadam se da ovo nije posljednji put da se vidimo. Hvala lijepo. A sada jedna kratka pauza, nakon toga nastavljamo. Okay, if ready to go on to the question of uh, land use change Sada prelazimo uh, na pitanja posredne prenamjene zemljišta, odnosno neizravne promjene uporabe zemljišta, pitanja o kojima smo razgovarali posljednje godinu i pol dana, a najprije ćemo dati uh, riječ gospodinu Van Stilu iz Europske komisije. Uh, Hvala lijepo predsjedatelju. Dobar dan svima. E, zahvaljujem na ovoj prilici da vam predstavim nacrt delegiranog akta o gorivima koje proizlaze iz iluka i visokorizičnih iluka Eh, to sam izlaganje već održao eh, na odboru ITRE i drago mi je da danas mogu to ponoviti. Naime, nacrt delegiranog akta je sada objavljen. Dakle, imamo sada razdoblje od četiri tjedna za povratne informacije. Nacrt je na raspolaganju svima i svi imaju prilike prokomentirati ga. Prije nego što vam kažem koje će biti stajalište komisije, koje je primijenilo u sastavljanju ovog delegiranog akta, možda bi bilo dobro kratko podsjetiti kontekst e, u kojem se nalazimo kada je riječ o ovim pitanjima. E, prije svega, jako je važno shvatiti da je ovaj delegirani akt dio jedne šire slike. Radi se zapravo o recast, odnosno preineci direktiva o obnovljivim izvorima energije, a to je opet dio paketa za čišću energiju za evropske građane. Sve je to usvojeno krajem prošle godine. Direktiva o obnovljivim izvorima energije je, kao što znate, ima kao glavni cilj e, promicati obnovljivu energiju, korištenje obnovljive energije u Europskoj uniji i govorimo o svim vrstama obnovljive energije, a to uključuje i obnovljivu energiju koja dolazi iz bioenergije. Dakle, u ovoj direktivi o obnovljivoj energiji mi smo već iznijeli glavne zahtjeve vezane za pristup koji moramo, koji moramo imati kad je riječ o visokorizičnim to jest o biogorivima iz visokorizičnih posrednih prenamjena zemljišta, a to su odlučili su zakonodavci. Samo vas želim podsjetiti o čemu se radi. Radi se o tome e, da u direktivi postoji konkretan, konkretan, ograničenje koliko biogoriva koje dolaze iz hrane, od usjeva za hranu i hranu za životinje e, e, se mora odrediti do 2000 2020. godine i kasnije i to je povezano za pojedine države članice. Drugim riječima to je nastavak e, pristupa koji smo imali vezano za posrednu prenamjenu zemljišta a koju, koji, smo definirali u direktivi iz 2015. godine o posrednoj prenamjeni zemljišta. Što se tiče novih kriterija, dakle takozvana biogoriva iz visokorizičnih iluka, direktiva kaže da ćemo zamrznuti doprinos koje ta biogoriva mogu napraviti za obnovljive izvore energije u udjelu e, obnovljivih izvora energije od 2021. do 2032. godine i to će se zamrsniti na razini država članica iz 2019. godine. Nakon 2023. godine imat ćemo polagano ukidanje, postepeno ukidanje ovih vrsta biogoriva i to sve do 2030. godine kada bi razine trebale biti nulte u smislu onoga što se može uračunati u ciljeve. Osim toga imamo i izuzeće za ono što naziv pozivamo niskorizičnim, to biogorivima iz niskorizičnih iluka. Sve je to lijepo definirano u direktivi, a za ovu posljednju kategoriju, dakle biogoriva iz niskorizičnih iluka, jasno se govori da se ta biogoriva mogu proizvoditi samo iz dodatnih hrane za životinje koje su rezultat povećanih usjeva i koje su rezultat prethodnog, prethodno neiskorištenog zemljišta. Dakle, time smo se jako blizo povezali sa čitavim konceptom iluka, a on se zapravo vrti oko pojma uvjetovanosti. Ono što je komisija ovdje donijela, donijela je zapravo detaljne kriterije za taj pristup. I um, tu su također i izvješća koje se moraju podnositi. To su također nešto što je sada komisija zahtijevala putem direktiva. Dakle, imamo taj delegirani akt i on je povezan sa tim izvješćem koje smo pripremili i to a, koristeći naše stručnjake iz zajedničkog istraživačkog centra. Drugim riječima, mi ovdje ne predlažemo novu politiku. Mi predlažemo kriterije za pristup koji su, su zakonodavci već definirali i u vezi s kojim su se donijeli odluke. Mi smatramo da je naš prijedlog prilično jednostavan. Prije svega kažemo da biogoriva koja bi se trebala klasificirati kao biogoriva iz visokorizičnih iluka bi trebala biti biogoriva koja ispunjavaju kumulativne kriterije. Drugim riječima, svi ovi kriteriji moraju biti ispunjeni, dakle moraju imati minimalno širenje proizvodnog područja i tu predlažemo 1% i 100.000 tisuća hektara godišnje u smislu proširenje proizvodnog područja i ono što je još važnije predlažemo da to budu ona goriva gdje ima više od 10% tog proširenja koje se događa na zemljištu koje ima visoki udio i visoke zalihe ugljika. To su, na primjer, tresetišta, i, um, i u tom smislu smo osmislili i formule koje će to izračunati. Dakle, s ovim kriterijima ja mislim da smo obuhvatili ono što je zakonodavac zatražio od nas, a to je da se identificiraju ona biogoriva koje imaju veliko i značajno proširenje u zemljište sa visokom zalihom ugljika, a u pozadini svega ovoga je naša želja da osiguramo da biogoriva koje se promiču kroz direktivu o obnovljivoj energiji dovode do stvarenih umanjenja stakleničkih plinova u odnosu i u usporedbi sa fosilnim gorivima koje želimo zamijeniti. I osim toga ne stvaraju ne stvaraju rizik za bioreznolikost. Dakle, to su ta dva kriterija koje su u pozadini svega ovoga i mi smo ih na neki način pokušali pre, prenijeti u konkretne prijedloge, u konkretne elemente. Što se tiče podataka za razinu proširenja za sve relevantnu hranu i hranu za životinje, nalazi se u prilogu delegiranog akta i ovo također proizlazi iz izvješta koje je objavljeno zajedno sa nacrtom izvješća nacrtom akta. Naime, prema ovoj direktivi to su tipovi goriva, ovo su tipovi goriva gdje, koje ne bi smjela uključivati povećanje do 2000 2023. godine i njihov doprinos bi do 2023. i 2030. godine trebalo polako smanjivati do nule, dakle 2030 godine. Što se tiče biogoriva iz e, niskorizične posredne prenamjene zemljišta i kriterija ovdje također imamo kumulativne kriterije. Prije svega, ti kriteriji moraju biti u skladu sa kriterijem održivosti koji proizlazi iz direktive i nadalje trebali bismo imati e, biogoriva koje dolaze iz dodatnih dodatne dakle hrane za životinje koje su rezultat prevelike proizvodnje ili prethodno korištenje zemljišta odnosno zemljišta koje se prethodno nije koristilo za proizvodnju usjeva. Na primjer, zemlja, koja je napuštena i neiskorištena. I naravno potrebno je, potrebne su stroge, revizije i stroga kontrola svih ovih projekata. Dakle, ta mogućnost monitoringa mora biti prisutna. I ne želimo se naći u situaciji kao i obično business and usual. Mi smo zbog toga um, uh, uspostavili kriterije iz uh, takozvanog uh, iz mehanizma za čisti zrak. Tu smo se također oslonili na protokol iz Kiota. Dakle, to su neke mjere koje će se primjenjivati, a um, rok za njihovu primjenu je deset godina. Dakle, to su e, zahtjevi koje smo vrlo jasno iznijeli u ovom prijedlogu. I napokon imamo i neke pojednostavljene kriterije koji su koje smo predložili u nekim vrlo jasnim proizvodima, na primjer kada je riječ o proizvodima koji proizlaze iz neiskorištene zemlje ili napuštene zemlje ili kada je riječ o malim poduzećima odnosno malim zemljoposjednicima. I napokon mi smatramo da je prijedlog i pristup koji smo usvojili vrlo uravnotežen. Smatramo da smo se oslonili na najbolje znanstvene podatke koji su nam na raspolaganju i ono što je najvažnije, ja mislim da je on u potpunosti u skladu sa zakonodavnim tekstovima koji su usvojeni zajedno sa zakonodavcima, odnosno govorimo o direktivi obnovljivoj energije. Mi znamo da se situacija može promijeniti i zato moramo osigurati da ukoliko se to dogodi, da će se i zakonodavna situacija moći primijeniti. Stoga smo predvidjeli mogućnost za komisiju da stalno kontrolira razvoj situacije i najkasnije 1.7.2021. godine, što je zapravo vrlo brzo, predviđeno je da komisija revidira i najnovije znanstvene nalaze, ali i pristup koji je do tog trenutka primijenjen. Kao što rekao ovaj je dokument sada objavljen, na raspolaganju je svim građanima, oni imaju četiri tjedna da se očituju, dakle do 8. ožujka. 18. ožujka komisija će naporno raditi kako bi mogla usvojiti sve ovo i kako bismo mogli krenuti u formalni postupak savjetovanja s parlamentom i vijećem. A prije zatvaranja razdoblja za konsultacije mi ćemo organizirati sastanke stručnih skupina. To će se dogoditi 5. ožujka. Evo, to sam vam htio reći. Predsjedatelju, mi smo ovdje eh, na raspolaganju za sve komentare koje možete iznijeti u ovoj fazi. Hvala lijepo gospodine Stin. A sada eh, imamo jako puno eh, izvjestitelja u sjeni, imamo jednog izvjestitelja, ali krećemo najprije sa Basom. Bas Hvala lijepo i zahvaljujem komisiji što nam je objasnilo ovaj delegirani akt koji je uključen u zakonodavstvo na zahtjev, izrečiti zahtjev parlamenta. Vi znate odakle taj zahtjev. Naime, parlament želi izbaciti palmino ulje, odnosno palmino ulje kao održivi izvor za obnovljive izvore energije. Dakle, to je nešto što smo željeli postići. I zato smo zatražili od komisije da nam donese kriterije. Oni su to učinili, rok je bio 1. veljače. Malo kasno, ali u redu je. Ali pretpostavljam da ste trebali razgovarati i pregovarati sa glavnom upravom za trgovinu. Ali evo nekoliko pitanja. Mi možemo sada ponavljati kritike koje smo jučer čuli u ITRE-u, ali želim biti jasan. EPP, SD, ALDE, Zeleni, GUE, svi su veoma kritični. I mislim da bi bilo dobro kada bismo malo čuli i o tome kakve promjene vi predviđate. Naime, mi se savjetujemo i mogu vam reći da će biti jako puno kritika koje dolaze i iz našeg internog savjetovanja. E, hoćete li, je li to sad sve gotovo ili ćete neke izmjene unijeti i ako hoćete, kakve bi to bile izmjene? Evo ja ću vam pomoći. prije svega taj prag od 10%. Odakle taj prag od 10%? Čime objašnjavate baš taj prag od 10%? Jer ako pogledamo u prilog, e, dakle, palmino ulje ulazi u takozvani phase out, ali soja ne. A isto tako znamo da, je, e, da soja ima jako loš učinak, jako loše efekte. Ja se nadam da to nema veze s time što Juncker odlazi u SAD-u, što je otišao u SAD u srpnju prošle godine, ali zanima me je li tih 10% odabrano kako bismo soju smjestili ispod praga ili je ili je to zato da bismo ga odvojili od palminog ulja, znamo da je bilo teško isključiti palminulje ulje. I ako konačno priznamo da palmino ulje doista ima negativan učinak na deforestaciju i da se ne bi trebalo smatrati održivim izvorom obnovljive energije, onda se Dakle, ako se s time slažete u redu, ali onda mu dajete izlaz kroz niskorizični ilok. A kada govorimo o niskorizičnom iloku, tu imate izuzeće za neiskorištenu zemlju, no u definicijama neiskorištena zemlja je zemlja koja se koristi u kontekstu poljoprivredne svrhe, ali čini se e, da se u komisiji to koristi ili za poljoprivredu ili se ne koristi za poljoprivredu. Ako se ne koristi za poljoprivredu onda je neiskorišteno. A što je sa drugom neiskorištenom svrhom? Što je recimo sa ljudima koji bi mogli živjeti ondje? Zašto je definicija neiskorištene zemlje toliko, toliko ograničena da ima jako puno neiskorištene zemlje? To je drugi veliki problem. Možete li konkretno nešto reći o toj definiciji što ćete izmijeniti u tom smislu? Onda mali posjednici kao da komisija kaže ako ste mali sve je u redu ali potpuno ste se svjesni da, na primjer, u Maleziji svi mali posjednici rade za velike tvrtke ali su maloposjednici zbog definicije maloposjednika. Dakle, tu se kaže da morate posjedovati zemlju ili imati najam zemlje. Što će se tu promijeniti? Što će tu promijeniti u Maleziji gdje imate jako puno ljudi koji unajmljuje zemlju i zemljište od velikih tvrtki i oni su sada po definiciji izuzeti, ali trebaju pokazati da imaju dodatnu produktivnost, inače, su, inače se izdvajaju. U protivnoci su u sukladnosti i onda se sve primjenjuje. Što zapravo to znači za sadašnju praksu? Što će se promijeniti? I posljednje pitanje, kako provesti sve ovo? Oni bi trebali imati čitav niz certifikata gdje, kojima će dokazati da imaju dodatne usjeve. E, možemo biti sigurni da će neke zemlje reći nema problema, e, e, nema problema, nabavit ćemo certifikate i sve se nastavlja kao prije. Iako se pretvarate da postoji taj phase out, odnosno polagano e, izlaženje iz toga sa, izuzećem za niski ilog rizik, iako to tako izgleda, zapravo u praksi će sve biti kao nekad, a to zapravo nije bila svrha i smisao delegiranog akta. Zato bih volio čuti odgovor 10% neiskorištene zemlja i malo posjednici jer od danas do sutra vidjet ćete Italija i Španjolska će reći o, svi imaju certifikate i sve će se nastaviti kao i prije. A upravo je tu situaciju, postojeću situaciju parlament htio spriječiti, a izuzeća koje vi predviđate neće nimalo promijeniti situaciju. Hvala. Za, zamjena zastupnice Petir i zastupnice Dalej. Hvala predsjedatelju. E, nažalost, moja kolegica Petir e, nije prisutna i ispričava se. Pa ću ja sada pročitati e, ono što je ona željela reći. Dakle, ja sam zabrinuta ovim nacrtom e, delegiranog izvješća i ovo se udaljava od e, prijedloga parlamenta. E, dakle, ovo ograničenje koje vi predlažete jako je važno za sprečavanje deforestacije. Prijedlog uopće ne odgovara onome što je parlament zatražio. Dakle, evaluacija palminog ulja kao nisko luk kao niski iluk je jasna, ali jako je teško evaluirati kriterije definiranja nečega kao niskorizičnog u smislu iloka. I nismo uopće sigurni hoće li certifikat iluka omogućiti male količine palminog ulja zbog sljedeće mogućnosti, zbog mogućnosti da se isključe, da se isključe mali posjednici iz članka 8. Nažalost, nismo dobili također informacije o analizi, o, o, o procjeni učinka i mi, bis, mi znamo da eh, je cilj komisije da bolje donosi propise, a, ali eh, i učinkovitije donosi propise, ali smatramo da ovaj delegirani akt doista predstavlja problem za nas. Katarina Konečna, please. Hvala vam, Katarina Konečna. Sljedeća ima riječ. Hvala. Nadvezla bih se ono što je Bas rekao jer je postavio zapravo niz pitanja. Mi smatramo da u trenutku kada smo prvu poruku poslali o tome što s paslenim palminim uljem u svim dokumentima tijekom proteklih četiri godina neprekidno govorimo da je palmino ulje pitanje koje moramo riješiti. I ne možemo samo reći da se radi o palminom ulju jer komisija uvijek kaže da palmino ulje podrazumijeva deforestaciju, da je to velik faktor i da zbog toga ne možemo uračunavati biogoriva koja koriste palmino ulje za naše ciljeve. A vaš dokument danas zapravo sada govori upravo suprotno da smo suprotno od onoga što vas tražimo već godinama da učinite. I to nije poštovanje prema parlamentu, jer ono što ste s palmenim uljem u ovom dokumentu učinili e, znači samo jednu stvar, a tu imam još jedno pitanje uz sva basova pitanja. A to je koliko često bili u kontaktu sa lobijem koji proizvodi palmeno ulje iz Lezije i drugih zemalja, Indonezije, da li je to možda nekakva e, zamjena nadomjestak u trgovinskim odnosima s njima? Vi kažete da je sve rješeno i također izuzeli ste male plantaže do 5 hektara, a 99% njih ne ispunjavaju zahtjeve rsp p-a. Dakle, to je sve na račun ljudi u Maleziji i Indoneziji. Nikada niste rekli kako bi se provodila e, kontrola tih plantaža, da li ispunjavaju ili ne ispunjavaju sve naše zahtjeve vezano uz ljudska prava i zaštitu okoliša i kako želite sistem certifikacije promijeniti. To je očito neki dio scenarija koji možda iz neke druge glavne uprave proizlazi, ali ono što smo mi očekivali je dokument koji će biti u skladu s onime što mi, Europski parlament, guramo i inzistiramo tijekom protekla 3-4 godine. I nemojte očekivati da ćemo se zadovoljiti ovakvim dokumentom i da ćemo moći reći da komisija surađuje u borbi protiv deforestacije. Jer praktični koraci neće zaustaviti u ovakvom smjeru deforestaciju. U filmu Jurassic Park kaže se život uvijek pronađe načina, ali ja mislim da je ovdje lobby palmenog ulja koji je pronašao put do vaših ureda, jer mi se to čini da je rezultat vašeg dokumenta. I, dakle, žao mi je, ali moram još jednom ponoviti pitanje zbog čega soja nije popisana kao usjev sa visokom e, rizikom od neizravne promjene uporabe zemljišta. Sada zastupnica Delej u svoje ime. Hvala lijepo. Ovaj put u svoje ime. Mogli bismo se složiti i podržati prijedlog komisije što se tiče klasifikacije palminog ulja kao e, visok rizik od iluka i uvesti izuzetke na one usjeve koje imaju nisku razinu iluka. Što se meni čini da je praktički ismijavanje nas kao Europskog parlamenta ruganjem Zatim imamo taj izuzetak za male poljoprivrednike, što je zapravo to. I isto tako, svi znamo da malene kapi čine slab, tako da je to nešto što će na kraju krajeva udvostručiti izvoze palminog ulja, što smatramo da ne bi trebalo biti dopušteno kao uvoz u Europu. Nadalje, što se tiče uvjetovanosti, nema nikakvih procjena i nema jasnog smjera u kojem se krećemo dopuštajući neavisnu reviziju unutar koje se može izabrati revizore koji će vršiti kontrolu. Koga pokušavamo s time zavarati? Mm, dakle, zapravo nudimo europski teritorij i stavljamo ga na raspolaganje Maleziji. Recimo stvari kako jesu. Mislim da će ovaj prijedlog ubiti poljoprivredu i biogoriva koja se proizvode u Europi i to na jedan dugotrajan način zbog toga što mi brinemo o deforestaciji. Žao mi je što sam toliko otvorena, ali iz svih tih razloga ja bih e, odmah potpisala prigovor o ovom delegiranom aktu. Vraćamo reč komisiji, a ja kao izvjestitelj u Sjeni prije toga sam bih razjasnio neka pitanja koja su već spomenuta. spomenuli ste usjeve i prinose, Znamo da je prinos palminog ulja mnogo viši nego onaj soje. I zbog toga pitanje praga po meni nije toliko jasno koliko ste vi to dali naslutiti. S tim pragom od 10%. Bas je ukazao na to da je prilično čudno, zgodno kako je to upravo van ovog praga za soju. Ali da preokrenemo pitanje na drugu stranu, što se svih odluka tiče proteklo vrijeme, lakih, teških, gospodarskih vozila, treba nam jedan most između i prema vozilima s niskom razinom emisije. A taj most nam neće omogućiti samo električna vozila. bilo laka, bilo teška. Dakle, svojevrsni element koji će premostiti ovdje situaciju nam je nužan, to su naravno napredne generacije biogoriva. Jeste li uspjeli izmjeriti koje su to količine naprednih biogoriva koje bi Europa trebala uzivši u obzir odluke koje smo donijeli. Što se tiče malih imanja, dakle, mali posjetnici ovoj industriji će biti potpunosti ovisni o velikoj industriji, što stvari čini problematičnima. A i nadam se da ćemo gospodine Fonstena dobiti neke jasne odgovore i da ćemo nakon toga zauvijek biti sretni. Hvala lijepo. Hvala na svim komentarima i pitanjima. Naravno, ovo je tema koja potiče snažan interes Mogu možda početi s onime gdje ste vi stavili predsjedatelju potreba za e, biogorivima u transportu i rekao bih samo ne, ne nužno samo cestovnom transportu, već i tim više da je to potrebno u brodarskom i zrakoplovnom transportu i zbog toga je nužno imati politiku o biogorivima koja će vrlo jasno postaviti na koji način se polako možemo kretati prema drugoj trećoj generaciji biogoriva i korištenje biogoriva, biogoriva koje u stvarnosti eh, nas ne približavaju previše ciljevima koje imamo vezno uz dekarbonizaciju. To bih rekao da je kontekst stvari i tu se otvara potreba da se pozabavimo sa problemom iluka. To je ono što se nas zatražilo, vrlo jasan mandat koji je komisija dobila i koji smo pokušali ispuniti najbolje što smo mogli. Naravno, neke odluke ovdje potrebno donijeti, na prva stvar koju bih mogao reći je što se tiče palminog ulja. Vrlo jasno da kada gledamo statistike, palmino ulje je potpuno zasebnoj kategoriji. Što se tiče širenja u područje sa visokom razinom ugljika i statistike za palmino ulje su mnogo, mnogo veće od bilo kakvih drugih oblika sirovina koje se koriste za biogoriva. Iz tog razloga mislim da zapravo smo tu i razgovaramo o mjeri koja će osobito baviti se palminim uljem i smanjiti količinu palminog ulja koja će se koristiti za proizvodnju biogoriva koje se uračunava u ciljeve direktiva Europske unije. To mi vjerujem da je jasno. I to se nadovezuje na pitanja koje je postavilo nekolicina zastupnika vezano u soju. I kada pogledamo soju, situacija je prilično drugačija. E, vidimo da stopa širenja za nasade soje je oko četiri puta manje nego za palminu ulje. Tako da je vrlo teško tu nešto usporediti i reći trebali bismo se na isti način donositi prema palminom ulju i soji. I ono što je gospodin Eichhout pitao da li samo postavljamo pragove na takav način da bismo pogodovali i ne uključili soje, mogu odgovoriti apsolutno ne. Mi ovdje pokušavamo pobrinuti se da biogoriva koja se promiče u direktivi budu ona koja će dovesti do stvarnih promjena i štednji. jako dođe do velikog širenja u zemljišta s velikim zalikahama ugljika, opasnost deforestacije može zapravo poništiti zaštita emisija, odnosno smanjenje emisija koje neće uspijemo stvariti. Zbog toga je postavljeno ovih 10%, mogući su tu i neki drugi postoci, no mi smo zaključili da je 10% odgovarajuća razina malo je konzervativnija od 14% koji je također spomenuto u direktivi kao dakle ono područje u kojem se uspostavlja ravnoteža nekakve štednje i zbog toga je ispod tih 14% po nama ovih 10 s pravom određeno. Gospodin Eichhout je također pitao kako bismo promjene mogli predložiti, kako bismo se uhvatili koštac sa komentarima koje smo danas čuli ili jučer i mislim da je još prerano za reći. Sada smo u još fazi otvorenih konzultacija i na kraju toga vidjet ćemo kakve ćemo reakcije dobiti. Od stupanja na snagu direktive radili smo od 24.12. naporno na tome da ispunimo rokove, kao što se s pravom rekli. Nismo baš u potpunosti u tome uspjeli, ali eto i dalje smo tu i radimo što više možemo na tome, jer bismo voljeli da se ovo riješi unutar ovog saziva, zbog čega vjerujem da je parlament u krajnjoj liniji postavio taj prilično kratak rok, izuzetno kratak za bilo kakav oblik delegiranog akta, bilo kakvo zakonodavstvo, ali eto, tu smo sa već započetim konzultacijama i na kraju toga ćemo vidjeti kakve promjene možemo predložiti, a hoće li doći do širokih kritika slično onima što smo danas i jučer čuli. Što se tiče nekih konkretnih pitanja, male plantaže, da li je to neka, neki nedostatak u legislativi? Ne mislim tako. Pri svega, mali poljoprivrednici su jasno definirani. Oni moraju biti neovisni, iako zapravo e, u stvarnosti e, rade prikriveni kao mali plantažeri, ali zapravo za velika poduzeća neće spadati u ovu kategoriju. ali e, tak, definiciji se spominje to da je moguće unajmiti zemljište. Po definiciji ako unajmljete zemljište, ovisni ste o nekome. Kako to funkcionira? rado ćemo ući u tu raspravu. Dakle, meni je rečeno da u pravnom tekstu imamo zaštitnu klauzulu, dakle jeste mali poljoprivrednik, ali ne u stvarnosti, već samo službeno da kao takvi ne bi mogli biti podobni za izuzeće. Dakle, to je prva stvar koju moram reći. Druga stvar, jedno s čime se ti mali poljoprivrednici neće morati nositi su ovi dodatni kriteriji ekonomski, a svi drugi će i dalje biti kriteriji koje će morati zadovoljiti i naravno morat će jasno pokazati sukladnost vezano s kriterije održivosti. Dakle, ne bi bilo pošteno reći da se nastavlja sve kao i do sada. Ovo nije čisto nastavak korištenja palminog ulja za proizvodnju biogoriva u Europskoj uniji, dakle dolazi do postepenog e, uklanjanja do 2023. kao što su su zakonodavci jasno odlučili. Revizije ovih zahtjeva isti su kao revizije koje imamo za kriterije održivosti koje već postoje u direktivi u njenom trenutnom obliku. Mi smatramo da oni dobro funkcioniraju, da su pouzdani, da programi koje imamo za određivanje sukladnosti su dobri i da nema razloga da se to dovede u pitanje, da možda dolazi do kakvih pregovora. Radi se dakle neovisnim revizijama, e, da su tu i ljudska prava, kriteriji su jasno definirani, oni ne sagledavaju stvari tipa problematike ljudskih prava tijekom proizvodnje sirovina, to može biti uključeno u izvješćivanje uz postojeće kriterije, ali samo po sebi nije čvrsti kriterij. Nadam se da sam odgovorio na većinu pitanja. Sada smo u fazi javnih konzultacija. U kontaktu smo s velikim brojem dionika, kako proizvođača, tako potrošača. Čuli smo neke predloge o tome, e, sugestije o tome da smo bliski s nekim zemljama proizvođačima i njih smo saslušali ili saslušali smo isto tako i sve druge. U komisiji imamo e, velik broj otvorenih e, rasprava, uključujući i sa nevladnim organizacijama, ali isto tako i zemljama proizvođačima. To smatram da je ispravan način poslovanja kako bismo bili svjesni svih pogleda a koji su kada prilično intenzivni. Hvala je to još jednom na pažnji. Ako sam neko od vaših pitanja izostavio, rada ću vam dati odgovor u budućnosti. Hvala. Uh, Evo, to bi bio kraj priče za danas. Hvala na zanimanju koje ste pokazali. želimo komisiji puno sreće e, u poslu na ovom, poslu. Aha, sljedeći sastanak će biti 27. veljače u 9 sati ujutro i ponovo ćemo početi popodne u 1 sat u 1.30 sve do 6.30. Evo, to je sve za danas. Hvala vam.